mandata zastupnika Ivarija Padara, Jorga Meutena, Lukasa Mandla i Mišele Detijena, te je predložio potvrđivanje mandata navedenih zastupnika s datumom 6. studenog, 8. studenog, 30. studenog i 1. siječnja 2018. godine. Imali prigovora? Mandati su stoga potvrđeni. Zastupnik